Dear colleagues, please take seat. Molim vas, dragi kolege, da zauzmete mjesto. Kao što znate, imamo e, sada zajednički sastanak odbora Ekon i odbora Takse 3, čijem novo izabranom predsjedniku čestitam. To je naš kolega Peter Ježek koji je dakle na čelu tog pozivnog odbora. Pozdravljamo povjerenika Pjera Moskovisija koji je zadužen za e, pitanja financija i poreza, dakle razlog iz kojeg je danas ovdje dio jest njegovog portfelja. Jako nam je drago da je s nama povjerenik Moskovici jer je on prošlog tjedna predstavio dugo očekivani prijedlog o pravednom oporezivanju digitalnog gospodarstva. Ne čudi vas da taj prijedlog izaziva velika zanimanja u naša dva odbora. Radili smo i upravo smo, kao što znate, usvojili prijedloge vezane za zajedničku e, poreznu osnovicu i porez na dobit. I dakle, parlament je dugo radio na tom e, prijedlogu paketa, a e, komisija E, je dakle uvela 3% na promet, što je zaista značajno u tom smislu. Od uvijek smo govorili da bi e, po našem mišljenju bilo najbolje dakle, oporezivati dobit, a CCCTB je upravo primjer toga. Međutim, tražiti za to e, jedno kratkoročno rješenje, nešto će se u kratkom roku usvojiti bi bilo dobro. Osobno pozdravljam cijeli paket. E, povjerenik si je do sada pripremio šest zakonodavnih paketa vezanih također za e, poreznu osnovicu, zatim e, načinili ste prijedloge vezane za PDV i vaš akcijski plan, a naši izvjestitelji počeli su raditi i na preostalim od vaših prijedloga. Očekujemo dakle još ono što nedostaje u paketu kao što je prijedlog o konačnom režimu i rado ćemo iz vaših usta čuti e, što se najnovije događa na vijeću u smislu tih prijedloga. Kao što znate moramo brzo raditi na pitanjima zakonodavnih prijedloga. Sada dajem riječ mom supredsjedatelju jeziku. Hvala lijepa. Pozdravljam vas povjereniče i mislim da je vrlo simbolično da ste došli na e, naš sastanak. Ovo je zapravo prvi puta da se sastaje novo osnovani odbor takse 3, a imate i značajne prijedloge koje se odnose na naše područje interesa. Istovremeno ovo je zajednička sjednica s odborom Ekon. To je važno ne samo zato što velik broj članova odbora takse su i članovi odbora Ekon, to je značajno također i zato što odbor Ekon radi na vašim inicijativama koje kao suzakonodavac treba uklopiti u europske propise. E, nadam se da ćemo nastaviti u našem odboru raditi na tek e, onome što su radili odbori takse 1 i 2, odnosno odbor PANA. E, mi ćemo se baviti poreznim mjerama, povlaštenim statusom što se tiče poreza i poreznim prijevarama kao i prijevarama po pitanju PDV-a. Nedavno smo po prvi puta uključili također i primjedbe o agresivnom planiranju uporezivanja i to sve u kontekstu europskog semestra. Zanima nas da nam više kažete o tome. Uglavnom, hoće li to pratiti e, sljedeće preporuke po zemljama? E, osim toga ćemo veliku pozornost e, obratiti na popis zemalja koje ne surađuju, naročito po pitanju transparentnosti cijelog tog procesa na samom vijeću. I za kraj, bit će mi drago da čujem nešto o nedavnom postupku e, kršenja protiv država članica vezano za dokumente mm, iz poreznih oaza i za direktivu o PDV-u. No, e, prije nego što vam dam e, riječ, samo da vam objasnim kako ćemo raditi. Nakon što povjerenik bude dao svoj uvodni govor, molim vas da ne govorite dulje od 10-15 minuta povjereniče, bit će vrijeme za pitanja. Budući da kasnemo, imat ćemo svega e, četiri minute u koje treba uključiti pitanje i odgovor. Dakle, neka vaše pitanje bude kraće od jedne minute kako bi povjerenik imao vremena na njega odgovoriti. Preostane li vremena do isteka četiri minute, imate pravo postaviti drugo pitanje ili pitanje koje se nadovezuje na prvo. U prvom krugu pitanja svaki klub zastupnika imat će mogućnost postaviti i jedno pitanje, a nakon toga e, ćemo primjenjivati sustav DEONT koji se određuje redoslijed postavljanja pitanja od strane klubova zastupnika. Bude li još vremena na raspolaganju, moći će se spontano javljati za riječ. Nakon e, što bude govorio povjerenik, predsjedan će ponovno predsjednik odbora Ekon. Izvolite povjereniče. Hvala vam, gospođo predsjedatelji, dame i gospodo zastupnici. Drago mi je što mogu sudjelovati ovaj ovoj prvoj sa odborom TAKS dakle sa odborom Ekon i sa novim posebnim odborom Tax 3. Želim čestitati gospodinu Ježeku na tome što je izabran za predsjednika tog novog odbora, kao i svim potpredsjednicima. Isto tako vam, gospodine predsjedatelju, želim reći da sam vam u potpunosti na raspolaganju, a isto tako i moje službe, e, kako bismo olakšali vaš rad u idućih nekoliko mjeseci. Ja ću surađivati s vašim odborom, kao što sam surađivao i sa onim odborom koji je dugo trajao prije vas i to u najboljem duhu suradnje, zato što mislim da zapravo dijelimo iste ciljeve. Po meni je vrlo, važno da parlament i dalje vrši politički pritisak kako bi se usvojile sve reforme koje su potrebne i kako bismo konačno zaustavili prakse porezne zlouporabe, kulturu tajne, meni je jako stalo do transparentnosti kao što znate, ali isto tako kako bi se zastavila kukavička ubojstva novinara koji hrabro istražuju slučajeve porezne prijevare. I e, to je nešto smo nažalost e, vidjeli. Imali smo nekoliko takvih žalosnih slučajeva u proteklih nekoliko mjeseci. Reforme koje ja predlažem, koje vi usvajate, su danas potrebni nekog prije. Zašto? Kao prvo, zato što to naša poduzeća sama traže od nas, kako bi mogla rasti u okruženju bez granica i bez administrativnih opterećenja, kako bi u potpunosti mogli iskoristiti jedinstveno tržište. Dakle, tu postoji ta gospodarska motivacija u našem radu. A, naravno, a zatim, isto tako zato što Europska unija mora ostati konkurentna na međunarodnom nivou, kako bi privukla poduzeća. Ili zato što, ako govorimo jednim glasom, Europska unija može imati utjecaja što se tiče definiranja e, poreznih normi 21. stoljeća na međunarodnoj sceni. To je nešto o čemu smo govorili prije nekoliko dana u okviru država G20. I na kraju, ne bih htio krenuti s njima, mislim da je to isto tako važno, trebamo se tako e, odgovoriti na očekivanja europskih građana i supostaviti se populistima koji dovode u pitanje europsku konstrukciju. Vrijeme je sada došlo za Europu da izgradi zajedno konsenzus o tim najvažnijim pitanjima za naše gospodarstva i za naše društva. Kao što vidite imamo mnogobrojne razloge kako bismo konačno napravili taj korak prema e, kolektivnoj strategiji Europske unije. U raspravama, kao i u ovoj raspravi prije dva tjedna o zajedničkom usrednoj osnovici poreza dobit čuo da države ne žele, ne smiju, e, ne mogu e, odustati od svoje fiskalne suverenosti. Ja svačam da je to pitanje načela. Ali istina je takva da ako je Europi stalo do svoje porezne suverenosti, općenito do svoje suverenosti, da onda to mora kolektivno ostvariti. Previše pojedinačni pristupi e, gdje se svi utekuju da bi ostvarili najmanji zajednički porezni nazivnik, će zapravo dovesti do toga da će svi građani malih poduzeća nacionalni proračun izgubiti. To je ovaj slučaj koji imamo danas. Jedini koji će od toga imati koristi bit će multinacionalne kompanije koje će i dalje mm, mirno nastaviti plaćati u sve manje manje poreza na mjestima gdje se od građana traži da preuzmu teret na sebe. I kažem to ovdje snažno pred vama da ako smo zemlje koje dijele zajedničku gospodarsku sudbinu, da onda ne možemo e, koristiti oružje fiskalnog dumpinga. A u zadnjoj godini mandata komisije e, ćemo sada uskoro imati ovu kolektivnu strategiju koju želim promicati s vašom podrškom i u tome vidimo dva prioriteta. Kao prvo želimo uvjeriti države članice da e, olakšaju usvajanje e, prijedloga za strukturnim reformama, o čemu se još raspravlja u vijeću Gospodine predsjedatelju, isto tako želimo koristiti i nezakonodavne alate kako bismo napredovali po pitanju e, koordinacije e, poreznih praksi na međunoj razini i na europskoj razini. Tu naravno mislim na popis poreznih oaza vijeća, ali isto tako i na europski semestar na koji ću se još malo kasnije osvrnuti. Tijekom proteklih četiri godina možemo biti ponosni zbog toga što smo dovršili vrlo značajan zakonodavni e, rad što se tiče borbe protiv e, porezne prijevare i utaje poreza. E, godinu za godinom smo uspjeli zatvoriti rupe u mreži kako tvrtke ili pojedinci koji imaju loše namjere ne bi više mogli nam pobjeći. I tako smo evo prije nekoliko tjedana, 13. ožujka, uveli obvezu da se objavljuju sve sheme koje izrađuju porezni posrednici i imali smo pozitivnu dinamiku koja nam je učila da usvojimo taj tekst u samo 9 mjeseci, što je dokaz da kada želimo brzo raditi, da onda to i možemo. I stoga moramo ostati dalje ambiciozni kako bi one ključne reforme koje su još na pregledačkom stolu isto tako e, uspješno završile. To je moj glavni prioritet koji se tiče ne samo projekta zajedničke usiljene osnovice poreza na dobiti i oporezivanja digitalnih poduzeća, već isto tako i različitih prijedloga s kojima se pokušava uspostaviti definitivni režim PDV-a koji će biti modern i učinkovit za Europsku uniju. Krenut ću sa oporezivanjem digitalne sfere. Vi ste rekli da dugo već čekate na taj prijedlog, da se o tome mnogo raspravlja, to je doista tako. Već znate svi za te prijedloge koje sam iznio prošli tjedan i stoga ću samo kratko sažeti o čemu se radi. Htjeli smo napraviti sljedeće. Htjeli smo govoriti na potrebu da postoji jednakost između poreznih obveznika i da naše javne financije budu održive e, zbog razvoja našeg gospodarstva i da sve digitalne sva digitalna poduzeća plaćaju veći porez, jer vidimo da u prosjeku digitalna poduzeća plaćaju 9,5% e, poreza naspram tradicionalnih poduzeća koji plaćaju u prosjeku 23,2%, što naravno nije održivo. Stoga sam predložio s jedne strane da revidiramo pravila o oporezivanju poduzeća kako bismo uzeli obzir te nove oblike e, djelovanja. To će biti integrirano u prijedlog o CCCTB-u i znači će da ćemo uvesti i jedan koncept e, digitalnog prisustva, čime se E, uspostavlja to pravo da se ona oporezuju na jednak način kao i druge fizičke tvrtke. A s druge strane, predložio sam i privremeni porez, e, sve dok ne dođe do te opće revizije poreza na dobit poduzeća. Htio sam tako izbjeći da dođe do fragmentacije opskog poreznog sustava zbog širenja različitih nacionalnih poreza na digitalne usluge. Moramo svakako izbjeći da dođe do takve fragmentacije, da se usvoji takav pristup taj porez uzeti u obzir e, usluge e, za koje je važno sudjelovanje korisnika u smislu stvaranja vrijednosti, dakle to su usluge koje stvaraju profit tako što unovčuju biti podatke e, korisnika u reklame, to je, tu su primjer Google i Facebook, i oni koji putem jedne platforme za posjedovanje koja se oslanja na mrežu korisnika čine to isto. Tu su primjer Uber ili Airbnb. I u punoj kalendarskoj godini bismo trebali dobiti 5 milijarde eura istog eh, iz tog poreza otprilike. Druga sukna reforma koja nam je potrebna i za koju nam je potrebna podrška parlamenta je uspostava definitivnog režima PDV-a. Privremeni eh, režim koji je na snazi 25 godina danas više nije aktualno ni na izdahu, dakle nismo uspjeli uspostaviti zajednički režim u međuvremenu. E, to je nešto što dovodi do fragmentacije, što ne dopušta našim poduzećima da upotno se potencijal jedinstvenog tržišta. Isto tako postoje tu razne e, prekogranične prijevare gdje gubimo e, gotovo 50 milijardi eura, primjerice zbog karusel prijevara. Tako da sam predložio u listopadu 2018. godine i u prošle godine nove prijedloge da moderniziramo i pojednostavimo taj sustav i prije ljeta smo izdali zadnji paket mjera. To je izuzetno neophodno jer vidimo da imamo velike gubitke u našim državama članicama, više od 150 milijardi eura zbog e, e, gubitka PDV-a i to više nije udrživo. Dakle, evo, s jedne strane, dakle, bavimo se digitalnom gospodarstvom, želimo uključiti digitalno gospodarstvo u CCCTB, što je za mene temelj za svaku vrstu učinkovito oporezivanja poreza na dobit, a s druge strane želimo raditi na PDV-u. Ako želimo dobro napredovati e, na ta dva stupa, onda i ako to u tom uspijemo, ne mislim da možemo reći da će ovaj mandat biti uspješan, to će biti uspješno za vas kao pamet, ali isto tako i za naše građane. Sada ću preći na nezakonodavni rad. Zajedno se borimo protiv e, porezne prijevare i tu se nećemo zaustaviti samo na ovim zadnjim zakonodavnim prijedlozima u našem mandatu, baš naprotiv, mi smo koristili nezakonodavna sredstva kako bismo pomicali pravila dobrog poreznog upravljanja. Kao prvo, komisija ima ovlasti u smislu čuvarice ugovora i tako sam početkom ovog mjeseca uputio službene obavijesti Malti, Cipru i Grčkoj kako bi oni osvijestili e, slučajeve prekomjernog oslobođenja od PDV-a e, do kojih smo saznali zajskih e, dokumenata. I drago mi je što mandat novog odbora taksi po prvi put pokriva i te posljedice prijevare sa PDV-om. Mi smo isto tako uveli neke inovacije. Vidimo da smo prošlog prosinca u vijeću usvojili e, europski popis poreznih oazi. Na taj način, uz koordiniranje na podržava članica, je Europska unija uspjela pomaknuti stvari. To je prva e, ikad takva mjera u povijesti Europske unije. Danas imamo e, čak 71 jurisdikciju koje su na europskom radaru, imamo 9 koji su na crnom popisu i 62 jurisdikcije koje su postigle dogovor e, oko reforme svog poreznog režima i to je siva lista ja sam se za to zalagao, ali treba na tom još nadalje raditi. Imali smo isto tako i od tih jurisdikcija 29 onih koji su objavili e, to, e, te sporazume. Pet jurisdikcija su tražili više vremena da istraže zahtjev za objavljivanje dogovora, četiri su to odbili. Tu se radi o e, tome koliko je taj proces vjerodostojan, a cilj tog popisa je da u našim odnosima sa partnerima izvom Europske unije eh, usvojimo sve one ambiciozne reforme eh, koje imamo u proteklih tri godine i kako bismo učinili europski porezni sustav pravednijim i naravno da kad komisija s nekim državama članicama eh, raspravlja o tome, ali moramo reći da prema međunarodnim standardima unutar EU postoje porezne oaze. No isto tako bilo bi potnosti apsurdno negirati da postoje mjere agresivnog poreznog planiranja. Na to je nedavno ukazala jedna studija na tu temu. E, konkretne promjene već dobivaju prve obrise i vidimo da i neke države članice e, misle brzo ukloniti te nesretne nedostatke koje proizlaze iz njihovih rupa u poreznom zakonodavstvu. Naravno, vidjet ćemo hoće li komisija izdati preporuke u tom smislu i mi smo spremni podržati države članice u provođenju tih reformi za koje posjećam da su potrebne. Dakle, ne trebamo biti sami sa sobom zadovoljni, ali ne bismo trebali niti naše vlastite države u potpunosti osuđivati, e, no ne bismo trebali niti negirati stvarnost. Trebamo biti u tom procesu reforme koje će nas e, dovesti do toga da ćemo izmijeniti e, poznate zakonodavne prakse koje nisu u skladu sa našim zajedničkim e, etičkim načelima koje želimo zajedno obraniti. I na kraju bih još zaključio, ako mi dopustite gospodinu predsjedatelju, dakle ne možemo s jedne strane promicati konvergenciju naših gospodarstava, a s druge strane e, se baviti nemilosudnom poreznom konkurencijom. To nema smisla. Ta utreka prema najmanjem poreznom nazivniku nas kolektivno gledano neće nikamo odvesti. Moramo sada već početi izgrađivati pravu poreznu konvergenciju među europljanima. Ta konvergencija neće biti potpuna ako ne usvojimo dakle, s jedne strane CCCTB, a s druge strane reformu Eh, režima eh, europskog PDV-a. Sa vašim potpunim angažmanom, sa vašom potpunom voljom i sa potpunom voljom angažmanom isto tako i poslovnog odbora tax možemo eh, završiti te reforme s kojima smo krenuli do kraja mandata komisije. To je naravno podrazumijeva da parlament sa svoje strane usvoji sva stajališta o svim dosijema koji su u tijeku prije kraja ovog saziva. Možete računati na pomoć komisiji u vašem radu. Ja mogu reći da sam odlučio nego ikad prije, da sam mislim svim silama baciti u tu borbu i eh, kao što je svaki put kada dolazim u Europski parlament da sa zadovoljstvom ustvrđujem da naravno tu među nama postoje razlike, postoje različite osjetljivosti što se tiče političkih pitanja, političke institucijske razlike, ali ipak eh, smo na istoj strani. Te stojimo zajedno, imamo tu istu volju da pokrenemo stvari, a to moramo iskreno reći znači isto tako da kad kad moramo malo pokrenuti naše države članice, to je naša uloga, naša zajednička zadaća i to je ono na čemu sam ja spreman s vama raditi sve do e, zadnjeg dana vašeg mandata i do zadnjeg dana i mog mandata. Hvala. Hvala ćemo s I e, sada ćemo e, se s naše strane obavezati da ćemo na tom novom paketu raditi brzo, a namjera nam je da e, glasamo o ovim prijedlozima do kraja našeg mandata kako bismo učinili sve da se te mjere usvoje. Započet ćemo sada sa javljanjem kolega. Najprije Lela Masur za prvi e, četverominutni e, slot. Hvala lijepa. E, gospodine Moskovici, vrlo nam je značajan no vaše izlaganje, a u prijedlozima od prošlog tjedna vrlo jasno kažete da dugoročno rješenje, rekao bih ozbiljno rješenje gdje bi se aktivnosti e, na internetu oporezivale baš jednaka kao e, CCCTP. Dakle, da je to zapravo prijedlog koji ste u potpunosti preuzeli od Europskog parlamenta, prijedlog koji je Europski parlament usvojio velikom većinom glasova prije 15 dana. CTB je vrlo važan tekst, najvažniji tekst kojeg ste prije 18 mjeseci predložili. Na minerskoj razini na vijeću nikada se time nije bavilo, međutim postoji administrativna radna skupina. Prema informacijama kojima raspolažemo, ta se skupina zapravo bavila malo s tim stvarima i loše. Oni u osnovi ne govore ništa, eh, jer države članice jer su protiv netovom. Druga kategorija država članica čeka kako bi vidjeli dokle će taj projekt doći ili neće doći. A treća eh, skupina eh, država, iz država između ostalih iz koje dolazimo i vi ima, i ja, oni jako dobro proučavaju sve, svaki članak, i dakle i e, Francuska i Njemačka zapravo to jako dobro proučavaju, ali čine sve kako bi se iz toga izbacilo apsolutno bilo što to je bilo sadržajno, kako od tog prijedloga na kraju ne bi ostalo ništa. Da li vi baš kao i mi mislite dakle da je tebe vrlo važan prijedlog, a kako e, će ta dva prijedloga, kratkoročni i dugoročni, napredovati zajedno i to istom brzinom i e, kako će države na ministarskoj razini i možda na najvišoj razini nešto učiniti i kako će svojim dužnosnicima dati mogućnost da mm, to primjene. Vrlo često, pa tako i ovog puta, dijelim mišljenje sa Lenom Lamasurom. Osobno mi e, je jasno da su mediji e, privremenoj e, taksi od 3% dali veliku pozornost jer je to najspektakularniji aspekt toga. Međutim, pravo rješenje je strukturna reforma, ona koja će obilježiti ovo stoljeće, to je taj, dakle, zajednička porezna osnovica za porez na dobit poduzeća. Jer e, to je upravo ono koje će dati odgovor na te manjke u e, našim proračunima, a kada tu budu poreze plaćale na aktivnosti na internetu vrlo velika poduzeća. Dakle, treba raditi istovremeno na ta dva kolosijeka baš kao i vi, dobio sam iste informacije o radu vijeća. E, je li to možda neljubazna primjedba? znate, gospodine zastupniče, da sam uvijek optimist i zbog toga vjerujem da se na pitanjima radi. Ali e, sasvim je izvjesno da ću početi vršiti pritisak, nadam se uz potporu nekih država članica, da se rad na tim pitanjima ubrza. Jer e, vidimo da e, nemamo puno vremena, a Bugarsko i Austrijsko predsjedništvo su dva predsjedništva koje moraju učiniti sve kako bi se rad na tim pitanjima dovršio. Moramo davati smjernice tim dvema predsjedništvima i čini mi se da oni rade dobro i da žele da se ti dosjei pojave na ministarskoj razini. Vidjet ćemo kakav će biti rezultat. E, e, hvala lijepa. Povjereniče Moskovici, e, Odbor takse 3 će se potruditi da s vama tjesno surađuje kako bismo učinili sve što je potrebno e, kako bismo imali dobra porezna pravila e, u Europskoj uniji i kako bi postojala transparentnost. Po pitanju e, transparentnosti i e, izvješćivanja po zemljama. Možete li nam nešto više reći o tome prije ili kasnije? Morat će se završiti rad na tom pitanju. Kako po tom pitanju stoji komisija? Također e, je e, važno da se borimo u pitanjima transparentnosti i na našem popisu da to bude nešto što će se saznati u svijetu i kako će komisija na tome raditi. A nedavno e, se po pitanju izvješćivanja po zemljama govorilo o agresivnom poreznom planiranju i da devet država članica ima takvo agresivno porezno planiranje. E, kako ćete vi e, tome pristupiti? Za sada se ne donose propisi vezi toga ali e, treba li nešto napraviti po pitanju tih devet država članica? I vezano s time e, što komisija namjerava napraviti po pitanju e, radne skupine koja se bavi kodeksom ponašanja s tim u vezi. Hvala gospodine Kofod. Ja se baš kao i vi zalažem za transparentnost koja treba E, dovesti do promjena i to smo naročito vidjeli posljednjih e, nekoliko godina. E, što se tiče svih ovih pitanja vezanih za transparentnost, mnogo što što još nije napravljeno, naročito što nismo dobili još informacije od naše pravne službe, ali ja se izuzetno za ta pitanja zalažem i e, mislim da komisija treba izvršiti pritisak na države članice jer se mi zalažemo za e, izvješćivanje po zemljama. Što se tiče e, samog popisa e, zemalja koje se ne ponašaju ispravno, to nije lista komisije, već država članica. E, ali obveze zemalja za takozvane sive liste trebale bi se objelodjaniti. To bi bio prvi odgovor. A E, moramo načiniti sve kako bi to bilo potpunosti transparentno. Moramo također raditi na pitanjima sankcija i e, to se odnosi i na financijske ustanove, ali mislim da države članice trebaju postupiti također na isti način. Što se tiče pravila kodeksa ponašanja koje izrađuje radna skupina. Mi surađujemo s tom radnom skupinom kako bismo ojačali ulogu komisije i e, e za kraj po pitanju agresivnog poreznog planiranja da postoji potreba da države e, promjene, prilagode svoje zakonodavstvo. Zahvaljujem povjereniku Moskovisiju na izlaganju o porezima koji je jako e, gdje se vidjelo da u Finskoj iz koje ja dolazim ima puno kritika u tom e, smislu, ali i u drugim europskim zemljama jer se govorilo da će to dovesti u pitanje zajedničke e, međunarodne standarde i da će zbog toga na kraju e, tvrtke morati plaćati puno veće porezne stope. A vrijednosti se stvaraju često na samim e, tržištima. E, međutim, koliko god se neke stvari događaju unutar zemlje, tržišta su međunarodna i zato mislim da bi bilo dobro da se pravila stvaraju na međunarodnoj razini, jer se mm, tvrtke e, boje da će, dakle, one otići iz Finske negdje gdje će plaćati manje poreza. Borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza je u ovom času vrlo jaka. Ja mislim da lijek treba biti jak, ali ne smije ubiti pacijenta. Prema tome, kako ćete vi odgovoriti na ono što smo, one prosvjede koje smo čuli vrlo glasno prošlog tjedna u Finskoj? Izvolite. Hvala vam, gospođo zastupnice. Ja bih opravo rekao da radimo na ovim poreznim pitanjima u okviru jednog okvira koji je dakle međunarodni i mislim da su najbolji odgovor na to oni koji se nalaze na globalnoj razini, buduće se radi u globalnim problemima. I zbog toga smo jako biljeni što se tiče rada eh, tamo. Zbog toga je komisija su tako jako prisutna u okviru rada koji se odvija eh, među državama G20. Mi imamo naše specifičnosti, mi smo jedna Europska unija, imamo jedno unutarnje tržište i kao što sam već rekao u tom kontekstu smatram da taj najmanji porezni nazivnik i e, to porezno natjecanje među nama i taj fragmentirani pristup predstavljaju pristup koji je destruktivan. Uništava ono što mi jesmo. Naravno, nakon toga trebamo vidjeti kakvi su učinci po pojedinim državama, po pojedinim sektorima. Mislim da je to, to također sastavni dio onog posla koji će prethoditi dovršetku rada na CCTB-u, ali mislim da trebate saslušati ono što izražava vaš parlament u velikoj većini, dakle da postoji kolektivan napor za provođenje te reforme, što će nam konačno omogućiti da imamo zajednički pristup prema poreznoj prijevari i taj poreza i da imamo i e, porezni sustav koji će više potaknuti ulaganja koji će više potaknuti inovacije i koji će biti nešto što očekuju naše tvrtke koje su često aktivne na globalnoj razini i zbog toga moramo svi zajedno biti konkurentni. I zbog toga je CCTB za mene jedna reforma koja će povećati učinkovitost, ali isto tako koja će i povećati pravednost. I moramo imati taj eh, duh, taj pozitivan duh eh, suradnje i kolektivnih napora na umu. Hvala vam lijepa. <clears throat> Nekoliko pitanja za povjerenika. O CCCTB-u smatrate li da je moguće riješiti e, ovaj izazov e, porezne reforme i na drugim kontinentima? Koji su troškovi američke porezne reforme? Što mislite i kako bi na to mogli odgovoriti, a bez CCCTB-a? Što se drugih mjera tiče, smatrate li da postoji veliki rizik e, e, u pogledu ciljanja pojedinih tvrtki? Kako izbjeći da se e, teret poreza i oporezivanja ne prebaci izravno na potrošača, i kako ćete provesti da tvrtke koje nemaju fizičku nazočnost na vašem e, teritoriju plate te poreze. U prijedlogu e, promjena, odnosno e, reforme poreza mislim da treba gledati da se stvori dodana vrijednost i da se prikupe informacije o svakom eh, korisniku eh, i eh, što se tiče područja primjene i pragova kako će se to utvrditi i kako primijeniti na 3000 poslovnih ugovora i zašto niste odabrali da temelj za to bude postotak i kako osigurati da e, tvrtke ne budu u nepovoljnom položaju. Trebalo bi mi više dva sata nego dvije minute da odgovorim na ovakva pitanja, kamo je u 15 sekundi. Što se tiče američkih poreznih reformi, mislim da se tu radi o dva problema. O dakle, sukladnosti pravila sa vto s jedne strane i s druge strane o sukladnosti sa odlukama e, BEPS-a a što se tiče e, diskriminatorne narave ovih mjera koje poduzimamo, uopće se ne radi o tome i to nema nikakve veze sa e, bilo kakvim komercijalnim pristupom, tu se ne radi o e, odmazdi, tu se radi samo o jednoj očitoj činjenici, a to je da velika digitalna poduzeća moraju plaćati porez samo gdje stvaraju vrijednosti, gdje stvaraju dobit. Mi predlažemo jedan jednostavan mehanizam koji će izbjeći dvostruko oporezivanje i naravno ako dođu neki problem, onda možemo izmijeniti naša, naša pravila o e, opozivanju digitalne sfere. E, to digitalno prisustvo, digitalni nastan je nešto što je u samoj logici našeg prijedloga trenutno e, se cijeli taj koncept temelji na fizičkoj prisutnosti. Dakle, kad imate e, tvornicu sa radnicama, onda znate dobro kako oporezivati takvu tvrtku. Ali to nije isto kada gledamo na digitalnu sferu. Zbog toga moramo imati čitavnih kriterija, to su oni kriteriji koje predlažemo. Prema klikovima, prema ugovorima, prema broju korisnika, prema broju podataka i tako dalje. I to je taj veliki posao koji nas očekuje da vidimo kako ćemo dakle, odrediti to digitalno prisustvo ova poduzeća koje ste naveli upravo prikupljaju velik broj podataka. I stoga je zapravo na samim tvrtkama da uvedu transparentnost po pitanju podataka koje koriste i koje ustupaju drugima. A što se tiče definicije pragova, ima onih koji se tiču digitalnog prisustva i mi smatramo da su ti pragovi dobri, da ćemo se moći identificirati poduzeća koja su značajna, koje treba oporezivati, a postoji i e, e, onaj kratkoročni porez. Imamo 750 e, milijardi eura kao prag. Međutim, mi bismo htjeli uključiti u to i manje, tvrtke i zbog toga smo snizili taj prag na 50 milijuna eura za dobit. Hvala vam. Povjereniče, hvala vam što ste opet došli k nama e, i Želim pohvaliti prvo ono što ste učinili u pogledu agresivnog poreznog planiranja u ovom semestru i e, studijama po zemljama i vjerujem da nije bilo lako e, reći e, ovih sedam država da moraju unijeti promjene pogotovo u pogledu oporezivanja tvrtki i agresivnog poreznog planiranja. Već Možda možete reći hoćemo li u, u, svibnju e, čuti e, ove preporuke za pojedine države o tome da bi trebale promijeniti svoje politike. I e, to je jedno pitanje koje zapravo sad nastaje. Govorili smo o agresivnoj konkurenciji u području oporezivanja tvrtki. Međutim, E, što je s e, lokacijama na kojima su e, domicilni pojedinci recimo Ujedinjena Kraljevina Malta Italija ima također jednu ponudu za bogate pojedince koji se useljavaju u Italiju, zatim Portugal deset godina nudi e, porezne poštede i e, zapravo ima više tih e, država koje se bore povoljnim poreznim uvjetima. Možete li možda u to unijeti neki red i možete li time ciljati i države Europske unije, ali i one koji to nisu E, te e, dati e, pregled ovih posebnih povlastica koje se nude bogatim pojedincima. Naravno znamo da i vi imate socijalističku prošlost pa bi možda pogotovo mogli dobro rješavati to pitanje. Hvala gospodine Gigold. Mogu potvrditi e, da su reakcije pojedinih e, ministara iz ovih e, sedam država koje su spomenute bile dosta živahne, da to kažem vrlo diplomatski, a i ja sam jednako tako reagirao i to nisu naravno napadi na njih kao porezne E, oaze, njih e, su prijavljivale već i prije i e, nevladine organizacije, ali ne mogu nijekati da postoji problem koji treba riješiti. I mislim da će se to trebati učiniti zakonodavno. I ne mogu vam sada reći hoće li to biti uključeno u e, preporuke e, po državama, e, ali u svakom slučaju predstavlja izazov te se nadamo uspješnoj raspravi s tim državama s kojima još u, u nekima još uvijek postoji nijekanje problema, a s drugima imamo živahnu i dobru raspravu. E, što se tiče ostatka ovoga što ste rekli, ja e, sam e, ovdje zapravo samo građanin koji želi postići transparentnost u demokratskom duhu. Međutim, ovo o čemu govorite je manje možda u mojoj nadležnosti, osim ovog problema zlatnih viza. To je u portu portfelju moje kolegice Jurove, ali s drugim kolegama i s vama ćemo razgovarati o tim dosijema, a moje e, ovlasti nisu baš sasvim ograničene, ali koncentriraju se više na e, pravila za tvrtke i korporacije unutar tržišta Europske unije. Hvala, opet ćemo o tome razgovarati. lijepa, Mari Pjervi. Čekamo mikrofon. Voilà, excusez-moi, monsieur le commissaire. Oprostite. Povjereniče, najprije jedna primjedba. S obzirom na različite e, štrajkove u Europi koje sada vidimo u Europi, e, ovo nije kritika, već se nalazimo u fazi jedne strukturne rasprave. Najprije što se tiče e, privremenih poreznih mjera, 3% koje ste najavili predstavljaju bi otprilike 10% sadašnjeg poreza na poduzeća. E, vi ste prema mišljenju vaših e, službi rekli da će velike porezne, e, velike firme na internetu moći to oduzeti od, izuzeti iz svojih poreza. Na koji način možete zapravo načiniti nešto kako bi oni koji zbog toga što posluju na neki nematerijalan način budu iznad svih poreza? Drugo, kako da se to ne odrazi na e, porezne obveznike i na sve s koji s njima surađuju, kako bi te velike internetske tvrtke zapravo zadržale iste dobiti. Zanima nas također kako će pravila se odraziti na zemlje u razvoju. Što se nas tiče, mi se zalažemo za svoje vrstan sastanak na vrhu, poput kopa, kao što smo predložili u Francuskoj skupštini 2015. godine. Zemlje poput e, Cipra Malte su primjerice najavile da će se protiviti vašim prijedlozima. E, kako e, prihvatiti nešto takvo? Jer ako je Evropska unija nešto ne napravi, tko će drugi to napraviti? Naš klub zastupnika GUE e, smatra da se treba izmijeniti sadašnja situacija gdje svijet financija e, rukovodi e, svime. A mislimo da dakle to treba promijeniti. E, vi smatrate dakle, da je financije su ovdje one koji vladaju vlastima, da vlasti trebaju vladati financijama. E, ja mislim da svi ovdje imaju određeni konsensus, a izvješća koje su izlazana na tu temu to pokazuju. E, osobno ne bih suprotstavljao etičko pitanje strukturnom pitanju. Jedan od razloga zašto je to strukturno pitanje jest upravo taj da etike nedostaje. Velik broj naših sugrađana mm, mm, se e, odvraća od Europe jer smatra da se Europa ne može nositi s tim pitanjima, mi puno radimo kako bismo nešto po tom pitanju učinili. Što se vaših primjedbi tiče o kratkoročnim i dugoročnim pitanjima, ja e, sam e, oduvijek govorio da se zalažem prvenstveno za odgovore na srednji i drugi rok i da treba dakle reformirati porez na dobit poduzeća. Što se tiče poreza od 3%, morate shvatiti eh, i u tome gledati ono što to i jest, a to je kratkoročno rješenje. Eh, to nije nešto što će trajati 25 eh, godina, jer kao što znate, alijeni postaju mali i onda jako se šire i na kraju sve oko njih eksplodira. Ne, mi ne želimo raditi na taj način ova porez na gafe, dakle na velike E, internetske tvrtke. I ja ne govorim ovdje samo GAFA, jer radi se o velikom broju tvrtki, 180 njih, e, većina iz SAD-a, jedna trećina su europske tvrtke, ostale su iz ostatka svijeta. Dakle, radi se o porezu na digitalne aktivnosti. Mi ovdje oporezujemo neke aktivnosti, neke djelatnosti, a ne sama poduzeća. E, govori se dakle za početak o svoti od otprilike 5 milijardi dolara, ali s obzirom na 14% godišnje vrlo brzo ta će svota biti puno veća. E, što se tiče e, Brexita, trebamo vidjeti kako će se stvari razviti i države članice trebaju isto tako vidjeti što će se raditi po pitanju vlastitih sredstava. Treba ćemo se naravno boriti protiv onih koji se tome odupiru e, i to ne prihvaćaju ne protiv pojedinih država članica, nego će to trebati e, prihvatiti vijeće, gdje smo sada imali e, dosta dobru potporu za naše prijedloge. A na posljedku morat ćemo uvjeriti one koji se možda time ne žele, tome ne žele podvrći pokušajmo zapravo raditi što je moguće e, ažurnije, budući da će e, povjerenik Dombrovski doći u pola. Dobar dan gospodine Moskovići. E, za sve one koji nisu ovdje s nama, zapravo dobro reći da ste vi bili vrlo istaknuti francuski ministar financija, a, bili ste i zaduženi za nacionalnu poreznu politiku. Dakle, vi ste prava osoba s kojom se treba razgovarati o porezima, pa biste nam vi mogli reći kakvo je bilo vaše iskustvo. Što vi mislite da bi francuski e, ministar financija trebali, treba učiniti da e, ako treća e, zemlja inzistira da bi Francuska trebala nametnuti veće poreze recimo i u odnosu na treću državu s kojom surađuje i nijedna država ne može podnijeti takav aranžman i nijedna ga nikad nije ni podnijela. I e, Evropska unija e, očekuje od Ujedinjene kraljevine da sebe zapravo podvrgne ovakvom e, poniženju. Imamo ovdje smjernice vijeća, stavak 12. i čitam iz toga da će Ujedinjena kraljevina morate smanjiti razinu zaštite u smislu poreza i uspostaviti e, pravila koja su u skladu sa standardima Europske unije. Ukoliko porezna politika Ujedinjene kraljevine treba biti e, zapravo uvjetovana e, arbitriranjem treće strane, e, to bi značilo e, oporezivanje bez predstavljanja, a takve e, tiranske prakse zapravo su bile uzrokom ratova u prošlosti. Ujedinjena kraljevina to neće moći prihvatiti. Bojim se da ću vam morati vrlo kratko govoriti na vaše pitanje koje malo nadilazi okvir naše današnje razmjene gledišta. Kao što znate, Michel Barnier, pregovarač u ime Europske komisije, pregovara i u ime svih 27 država članica na temelju načela koje su prethodno definirane i koje je Europsko vijeće izradilo. Mi bismo htjeli jasno zaključiti dobar sporazum, prijateljski sporazum sa Ujedinjenim kraljevstvom, što bi nam dopustilo da zadržimo s njima izuzetno blizak odnos jer čak i ako Ujedinjeno se odluči na kraju izaći doista iz Europske unije i dalje će ostati to europska zemlja i nitko neće dovesti u pitanje njenu suverenost. Moramo imati oblik suradnje među nama i to ono što mi želimo. Htio bih jednostavno reći da u okviru tih rasprava koji se dotiču mog portfelja, da mogu samo reći da mi je drago zbog suradnje sa britanskom vladom koja traje sad već pet godina od kad se bavim s ovim e, područjima kao ministar financija prije i sada kao povjerenik. I htio bih e, zapravo s time reći da je u jednom kravstvu e, bila jedna od prvih država koja je poznavalo postupak izdavanja smjenica o BEPS-u i da su isto tako sudjelovali sa drugih tri e, važnijih ministra financija iz najsnažnijih e, europskih država bili su prvi koji su poznavali privremeni porez komisije e, koju smo dakle mi predložili i nastavit ćemo sa suradnji sa suradnjom sa i neovisno tome kako će te situacije izgledati, mi smo jako bliski i ja uopće ne Vjerujem u tu tezu da će neka postati porezna oaza, da će imati svoju suverenost, e, usvojit će se taj koju želi, a i dalje će ostati važna velika država, članica G20, G7 i važan e, partner e, Europske unije. Mario Borghezi. Hvala lijepa. Onaj koje je zaista odsutan u raspravi o izbjegavanju plaćanja poreza su e, velika e, mafija, veliki kriminalci. Endrangeta, mafijaška organizacija, radi na međunarodnoj razini, kupuje velike hotele, poduzeća koji imaju poteškoće i tako dalje i vrlo često, kao što to ispravno kaže Europol, koristi sustav kripto novca. Mislim da je komisija vrlo skromna, gotovo bila sasvim odsutna govoreći o ti e, novcu na internetu. I e, dakle, stvorili su se ogromni offshore prostori kojima e, se barata velikom svotom eura, a u potpunosti nisu podvrgnuti nadzoru država članica EU. unije. I e, e, e, brokeri zapravo su tamo i banke se na njih oslanjaju i cijeli sustav nema nikakvu sljedivost. U zadnje su vrijeme različite talijanske vlade E, postigle različite sporazume s velikim tvrtkama kao što su Philip Morris ili Michelin. I daću vam primjer Filipa Morisa koji je samo 2015. godine u Italiji fakturirao 1,3 milijardi eura što je bio to koliko su što se kuponja e, cigarete bile, dakle 1,1 milijardi eura i uglavnom te se cigarete kupuju u Švicarskoj i Europa mirno promatra ovakvu situaciju. Gospodine zastupniče, ova tema o kojoj vi sada govorite zaista je vrlo bitno pitanje koji se ne bavimo samo ja kao povjerenik, već i gospođa Jurova, Julian King, Valdis Dombrovskis. To je dakle dio svih naših e, portfelja. Što se tiče tih kriptovaluta, na njima se razgovaralo na sastancima skupine G20 i razmišljamo kako se na najbolji način boriti protiv njih na OECD-u. Radi se dakle također i o nadzoru cirkuliranja novca u gotovini. Što se tiče mog e, povjereničkog portfelja, borimo se protiv e, organiziranog kriminala. E, prvi način na koji se borimo jest vezano za preko granički PDV i PDV karuzel tipa predstavlja 50 milijardi eura za koje znamo kamo ide, vrlo često u džepove organiziranog kriminala. A ponekada ide i prema mrežama terorizma. Moramo dakle e, raditi e, na tome da nema prijevare karuzel e, PDV-a i e, kako bi se prekogranični PDV e, smatrao istom vrstom PDV-a kao i onim unutar država. A e, popis poreznih oaza i taj crna lista su tu upravo kako bismo izašli iz ovakvih praksi i kako bi smo e, uspjeli premostiti ovaj veliki problem koji sada imamo, a to je problem sa slijedivosti. E, oprostite. Svi klubovi su e, imali svoje vrijeme, imam još četiri zahtjeva prema Dontu i moramo se sada ograničiti na tri minute za pitanje i odgovor. EBP, izvolite. Hvala lijepa. Prvo pitanje je o digitalnom oporezivanju e, i e, znamo, e, zanima me postoji li razgovor sa poreznim vlastima Sjedinjenih država i što je sa tvrtkama koje ovdje generiraju profit, te bi ih ovdje trebalo i oporezivati. Mi trebamo njihovu suradnju, suradnju tih eh, tvrtki da bi se prikupilo podatke na temelju kojih bi se eh, napravio porezni izračun. Imamo li takvu suradnju? Imam i pitanje za Lamasura o cctb u i CCTB-u i e, imam osjećaj iz vašeg odgovora da baš nije vjerojatno da Bugarsko i Austrijsko predsjedništvo mogu dovesti do nekog zaključka. Budući da još uvijek nemamo razgovor o tome na visokoj razini, a ima država koje se protive ovom prijedlogu. Pa e, je li moguće e, dobiti poboljšanu suradnju? Ja ću e, prvo reći da je e, po meni najbolji način da se oporezuje te tvrtke putem profita i upravo zato predlažem i više volim dugoročna nego kratkoročna ili privremena rješenja. Osim toga, kao i gotovo svi e, ostali porezi, E, korporativni e, porezi, to su zapravo deklarativni porezi i e, treba će svakako podastrijeti i podatke. I sve tvrtke s kojima razgovaram zapravo obećaju da će se držati pravila i na nama je da to provjeravamo. I kad kažu da se radi o korisnicima u Europskoj uniji koji su generirali e, taj e, profit, e, vjerujem da će se pridržavati. Što se CCCTB-a tiče, nikad neću zaboraviti 3C, iako mogu prihvatiti pristup kroz dva koraka, koraka sve ovo treba uzeti kao cijelinu. I zajedno odlučivati e, o e, tome e, i ja ću se tome posvetiti. Moj entuzijazam za suradnju je malo smanjen. Ja sam se trudio i kao francuski ministar financija pa i on na ovoj poziciji da se postigne sporazum dobili smo nešto kroz FTT, međutim sad je e, trenutak da se e, postigne sporazum koji će biti jednostavan i e, učinkovit i nadam se da će se CCCTB usvojiti prije kraja godine. Hvala vam. Gospodine Prvić, što se tiče PDV-a, već ste rekli koliko je to važno pitanje u okviru mandata odbora TAX 3 u vašem mandatu, ali možete preciznije nešto reći o trenutku kada ćete na stol iznijeti završne elemente te reforme, jer ako želimo biti učinkoviti protiv prijevare, onda naravno taj zadnji komad e, predstavlja taj definitivni režim pdv to je ključno. Što se tiče cctb a čini mi se da tu postoje dva argumenta koje bismo istodobno trebali razvijati prema našim američkim partnerima, primjerice koji kažu da ne postoji rizik od diskriminacije ili pretjeranog oporezivanja e, njihovih digitalnih poduzeća. Dakle, njima možemo reći da upravo želimo nastaviti sa cctb om kako bismo naravno oporezivali ona digitalna poduzeća koje treba oporezivati, ali isto tako i sve, sva ona mutansna poduzeća koja nam danas e, bježe. Imamo CCTB i to je najbolji ugovor kojeg Europljani mogu imati. E, kao odgovor na ovu ofenzivu u poreznom planu od strane SAD-a. Europska komisija sada provodi temeljito promišljanje o svojoj egzistenciji i tu bismo se možda trebali vratiti na ideju koju sam vam predložila na početku mandata, vezano uz to da treba pojasniti nadležnosti e, kod borbe protiv pranja novca. E, prvo smo imali glavnu upravu FISMA koja je bila nadležna na to, i nije to bilo predano vašem portfelju, nasuprot one ideje koje sam ja imala, nego je to stavljeno pod promjenicu Jurovu. Mislim da bismo sada trebali vratiti na tu ideju da se taj odjel za borbu pranja novca vrati pod vašu nadležnost kako bismo bili dosadni i učinkovitiji. Hvala vam, gospođo Beres, mogu kratko odgovoriti na vaše tri pitanja. Kao prvo mogu reći da prijedlozi o PDV-u da ćemo ih dovršiti tijekom svibnja, sada moramo brzo raditi, moramo dovršiti te neke granibne blokove. A što se tiče CCCTB-a, mogu samo ponoviti da je to odakle bismo trebali početi, da je to onaj kamen temeljac e, reforme o oporezivanju e, poduzeća u 21. stoljeću. Ali isto ne bismo e, trebali isto tako obeshrabriti države da usvoje onaj privremeni porez. Danas postoji jedna rupa u blaganji, to je jasno, postoji jedna nejednakost između tih različitih gospodarskih sektora. I ne znam je li te Europska komisija temeljito o svom, svojoj rekonstrukciji. Možete imati priliku da postavite meni još jednom kasnije ili možda nasljedniku to isto pitanje kada uđemo u idući mandat Europske komisije IPP Brian Hayes. Hvala vam lijepa i ponovno pozdravljam. Evo tri kratka pitanja. Prvo je političko. Rekli ste s pravom da e, je pola tvrtki e, i to američkih pogođeno sa ovim privremenim e, porezima. Očekujete li jednaku reakciju budući da je to e, ovo sada zapravo jedna vrlo, vrlo protekcionistička e, vlada u Sjedinjenim državama. E, dakle, do 2020. radi se e, na konsenzusu, na takvom rješenju. Mislite li da postoji način da se radi brže od OECD-a u odgovoru na ova pitanja i konačno mislite li da ima potencijala i to u ovim privremenim prijedlozima za određeno razdoblje e, da bi se e, moglo dobiti rješenje na razini OECD-a. Vi ste govorili o CCCTB-u i vidjet, ćete kako, vidjet će se kako će se to podržati. A međutim, na e, međunarodnoj razini moglo bi se možda ići i brže od OECD-a i predložiti vlastito rješenje. Hvala vam na ovim pitanjima koja su sasvim legitimna. Krećemo do OECD-a. Cijenim i poštujem ono što e, radi OECD i mislim da je e, izvješće od pred dva tjedna iznimno kvalitetno i ukazuje na to da postoji problem koji treba rješavati e, na međunarodnoj razini. Međutim, e, ukoliko kratkoročno ne bude postignut konsenzus, onda se radi na postizanju konsenzusa za razdoblje nakon 2020. Neke države članice sad smatraju da trebaju donijeti vlastite zakone kroz e, pristup koji bi mogao podrivati unutarnje tržište i upravo zato moramo djelovati i to brzo. Što se tiče privremenih rješenja, ta bi po definiciji trebala doista biti pri, e, privremena ne samo čekajući CCCTB e, nego i rješene OECD-a, ali i e, rješavajući pitanje digitalne prisutnosti što se može rješavati na nacionalnoj razini ali i Konačno, što se tiče reakcije Sjedinjenih država, kao što znate, ministru financija Stevenu Menučinu sam eh, pisao prije našeg prijedloga i susreli smo se u Buenos Airesu te sam imao eh, mogućnost eh, reći mu što mislim na sastanku G20 i Prvo želim reći da porez koji predlažemo nije uperen protiv Sjedinjenih država, nego je nešto što mi sami, e, na čemu mi sami radimo već mjesecima kao odgovor na trgovinsku situaciju i to nikako nije neki e, protuamerički e, porez i neće E, utjecati na sve američke tvrtke, to nije GAFA e, porez, e, dakle na neke hoće, na neke neće GAFA je nešto spektakularno, ali ovo je zapravo nešto više E, vjerojatno će pogoditi oko 180 tvrtki koje će biti u području djelovanja tog poreza. A o tome smo razgovarali s američkim prijateljima, a e, i e, za dva tjedna ću opet razgovarati i s Ministarstvom financije Sjedinjenih država i s Bijelom kućom na sastanku MMF-a. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Dva pitanja, gospodine Moskovisi. Kada ste predstavili digitalni paket, da to tako nazovem, govorili ste o tehničkim bivama koji plaćaju 9,5% u prosjeku poreza. No mene zanima, e, mislim znam da komisija je platila 0,05%, a Google je platio 46 milijuna na prometu od 22 milijarde. Dakle, za nije to malo drugačije kao brojka. Dakle, hoćete li podijeliti s nama doista istinske brojke o tome što ti tehnološki divovi plaćaju kao porez? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, što se tiče suradnje sa državama, ja sam bio u nizomskom parlamentu, vidim da nizomska vlada i dalje razmatra taj prijedlog. Trebate li suradnju država članica kao u slučaju CCTB-a kako biste primjerice digitalni porez na dobit e, mogli ostvariti? I za nije to onda problem, zato što će taj problem biti isti kao i sa CCTB-om. I želim da vidimo koje porezne jurisdikcije, koje države ne sudjeluju sa komisijom, kako bi dobili dobar pregled e, toga kako to je za održavama. I povezano s time, Jean-Claude Juncker je u svom stanju, u govoru o stanju Unije najavio da će ići na većinsko glasanje i pozvao se na članak 1.1.6. Zašto vi ne biste iskoristili taj članak? Isto tako i kada se radi o ovom paketu, hvala. Hvala vam, gospodine Tang. Brojke koje sam dao su prosječne brojke koje ne održavaju stvarnost za pojedino poduzeće i za pojedinu državu i Margaret Vestagen, eh, Vestagen radi taj posao i to je njena nadležnost. Dakle, ona po pravilnu što ne ide, a ja predlažem zakonodavstvo budućnosti prije svega na temelju ostataka koje je ona vidjela, identificirala i htjela popraviti. I doista svi smo spremni raspraviti sa parlamentom o brojkama koje imamo na raspolaganju. Ako predlažemo porez od 3%, onda je to zbog toga što ta poduzeća u velikoj većini slučajeva ne plaćaju porez, ali ga plaćaju u maloj mjeri. Stoga nam treba poseban porez koji će doista omogućiti da budu na toj e, nekoj višoj razini Osim toga, istina je da smo spremni surađivati s Europskom parlamentom i nacionalnim vladama, to je neophodno, posebice kada se radi o tome da poboljšamo neke komade zakonodavstva u smislu agresivnog poreznog planiranja. Moram reći da sam imao e, prvi pozitivan kontakt sa ministrom za porez, gospodinom ministrom iz Nizozemske, gdje sam osjetio da je došlo nekih poboljšanja, a onda zatim vi u Nizozemskoj prema različitim osjetljivim pitanjima možete procijeniti hoće li to biti dovoljno ili ne. Ali nisam u svakom slučaju osjetio s te strane toliku zatvorenost kao što sam to osjetio kod drugih, moram to reći. I na kraju što se tiče članka 116. predsjednik Juncker rekao da će komisija iznati prijedloge o tome i ona će to učiniti. Ali ne mogu sada ovdje vam nešto improvizirati o tome, ali to je jedna ideja koju imamo na umu. Hvala vam lijepa gospodine Poveniće. Hvala vam na sudjelovanju na ovoj razmjeni gledišta. E, Ova razmjena gledišta sam pokazala da dijelimo iste ciljeve kada se radi o oporezivanju. Dakle, želimo se pobrinuti da imamo pravedno, e, ravnopravno oporezivanje od kojih će svi naši građani imati koristi. Hvala vam, gospodine Pavniče. Hvala vam lijepa. Samo za pojašnjenje nismo imali spontane za riječ zato što nemamo vremena za to. Dakle, gospodin Tang je već bio upisan unaprijed na popis govornika, dakle nismo postupili e, nepošteno. Sada moramo prijeći na sljedeću točku na reda, ali dopustite mi da prije toga ja zahvalim pobjedniku Moskovisiju, da mu čestitam na angažmanu, na naporima i doista kao što ste i rekli, svi smo na istoj strani. Svi se odlučno borimo i moramo e, to je neosporno, postići rezultate do kraja saziva. Jako smo opredjeljeni, učinit ćemo sve što možemo kako bismo doprinijeli tome, kako bismo to progurali, kako bismo omogućili usvajanje tih mjera e, pod okrijem ove komisije ovog parlamenta, jer mislim da ćemo s tim učiniti povijesni korak unaprijed i mislim da je to potrebno također i kada se radi o tome da dovršimo tu sveobuhvatnu strategiju koju je, moramo to priznati, ova komisija pokrenula, a i vaša uloga u tom smislu, odlučujuća. Ali isto tako kako bismo si konačno dali instrumente da se suočimo s tim izazovima što se tiče e, izbjegavanja plaćanja poreza, porezne prijevare, posebice od strane multinacionalnih kompanija, se tu radi o pravednosti. I želimo i pokrenuti socijalni model u okviru globalizacije i to je važan korak za to. To je dakle važna borba i mi smo potpuno odlučni e, izaći kao pobjednik iz te borbe. Hvala vam.